Thank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 Die ist wieder aufgenommen. Sjednica se nastavlja. Saopćit ću rezultate prvog glasanja koje smo imali danas. Radi se o dobrobiti životinja i prijevozu u EU i utvrđivanju pravila. To se usvaja. Zatim suradnja u području oporezivanja produljenja određenih rokova zbog pandemije covid -a. To je odbijeno. Amandmani 2, 3, D, DPD usvojeni, a iznimna potpora kao odgovor na izbijanje bolesti COVID amandman 1 usvojen. A zatim građanska inicijativa u kontekstu COVID-a 7.80.11 amandmani odbijeni 1, 2, 3, 4 ne razmatraju se 6, 9, 12, 13, 14 usvojeni, a amandman 5 je odbijen. A zatim imamo nekoliko amandmana u vezi s prosvjedima protiv rasizma. Stavak 1 usvojen, stavak 2 usvojen, stavak 3 usvojen, stavak 4 amandman 61 odbijen, Amandman 20 odbijen, 35 odbijen. 31 odbijen, 62 usvojen. Stavak 1 ne razmatra se, 1, 2, 3 ne razmatraju se, amandman 22 usvojen, 53 usvojen. Stavak 6 prvobitnog teksta, dio 1 i 2 usvojen. 36 usvojen, stavak 1 oba dijela usvojeno, prvobitni stavak 10 usvojen, amandman 32 odbijen, amandman 1 odbijen, 66 usvojen, 23 odbijen, 24 odbijen, 25 odbijen, 26 odbijen, 40 usvojen, 44 usvojen, 67 odbijen, 14 stavak ne razmatra se, sva četiri dijela, 63 usvojen, 15 prvobitni usvojen, amandman 10 usvojen, amandman 11 usvojen, 16 stavak oba dijela iz prvobitnog teksta usvojeno, 37 usvojen, 55 odbijen, 12 usvojen, 19 stavak iz prvobitnog teksta oba dvijela usvojeno, amandman 33 odbijen, stavak 21 sva četiri dijela prvobitnog teksta usvojeno, amandman 6 odbijen, 64 odbijen, 39 odbijen, 27 odbijen, 41 usvojen, 45 usvojen, 65 odbijen, 13 odbijen, 46 usvojen, 7 usvojen, 8 odbijen, 28 odbijen, 29 odbijen, 54 usvojen, 47 odbijen, 48 odbijen, 49 odbijen, 50 usvojen, 2 odbijen, 14 odbijen. Uvodna izjava E usvojena. Amandman 56, 57 odbijeni, 15 odbijen, 51 usvojen, kao i 52. Dakle, to je rezultat glasanja. Možete pogledati mrežne stranice da pogledate točke koje nisam spomenuo. Sada dolazimo do drugog glasanja koje počinje sada. i trajeće do 3 sata i tada će biti završeno isti postupak glasanja kao i za prethodne krugove. Otvaram drugo glasanje i možete glasati do 3 i u 5.30 bit će objavljeni rezultati. Sada prekidamo sjednicu. Hvala.